Dear kolege, mislim da možemo početi sa sastankom. Malo i kasnimo. Krećemo sa prvom točkom dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. I zatim vam moram obavijestiti da je gospođa Gardini zatražila odgodu glasanja o izvancestovnim pokretnim strojevima, to je točka 7 dnevnog reda i to za 13. rujna, za 15. rujna, pardon, kako bi se e, dalo još vremena za raspravu amandmana u političkim klubovima. Eto, ako nema drugih komentara na dnevni red, onda smatram da je dnevni red usvojen. Druga točka priopćenja predsjednika. Danas imamo prevođenje na 22 jezika i kao što, kao i obično, dokumenti su dostupni na aplikaciji i e meeting. Preporuke koordinatora, to je točka broj 3. Preporuke su vam poslane mailom i ako nema prigovora možemo ih smatrati usvojenima. I sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. S nama je ministrica za okoliš iz Luksemburga, i zahvaljujem ministrici Karol Dješpurg što je danas s nama i što će nam predstaviti prioritete predsjedništva za sljedećih e, šest mjeseci. Zahvaljujem ministrici i kao e, član ovog odbora, zato što je jako važno da na početku semestra održimo razbjenu mišljenja, tako da ću vam odmah dati e, riječ imate priliku dati uvodnu izjavu, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu sa zastupnicima. Izvolite. Merci, monsieur le président. Honorable membre du... Mm, hvala, uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskom parlamentu, dame i gospodo, s velikim veseljem eh, sam došla ovdje i zahvalna sam vam na mogućnost da vam predstavim program prioritete programa Luksemburskog predsjedavanja Europskim vijećem. Dosjei koji su na dnevnom redu Luksemburškog predsjedništva ovise naravno o zakonodavnim prijedlozima koje će iznijeti Europska komisija te o onima koje je odlučila povući. Osobno vam moram priznati da sam bila jako razočarana programom, radnim programom Europske komisije za 2015. godinu. Zakonodavni paket cirkularnog gospodarstva bio je, na primjer, povučen uz izliku da ne bi moglo biti e, da ne bi moglo doći do sporazuma, iako su radovi u parlamentu i vijeću tek započeli. Glede tog dosija želim vam zahvaliti na vašoj angažiranosti, jer cirkularno gospodarstvo je izvanredna prilika da se naše gospodarstvo učini konkurentnim, te da se otvaraju radna mjesta. novi prijedlog koji, kojem se nadamo na e, jesen predstavit će Luksemburško predsjedništvo i mi ćemo spostarati da stvar ne bude ograničena samo na proširenje nadležnosti e, povjerenika, već da e, zaštita okoliša bude pojačana. Primio sam na znanje rezoluciju Europskog parlamenta koja je usvojena na plenarnom zasjedanju 9. srpnja i ovom prigodom želim čestitati izvjesteljici Sirpi Peti Kajnen te izvjesteljima u Sjeni na izvrsnom radu. Mogu zaključiti da vaša institucija ima iste ciljeve kao i Luksemburško predsjedništvo. Pređemo na zakonodavni nedosije kakvoća zraka i isto tako direktiva koja se tiče e, maksimalnih nacionalnih emisija. To su stvari koje su među našim e, prioritetima za naredno šestomjesečno pred razdoblje. NEC je od ključnog značaja za kakvoću zraka i za smanjenje prijevremene smrtnosti povezane sa ovim dosijom. Čak iako izaslanstva još uvijek provjeravaju dosije koji je izradila JASA, mi smo uvjereni da ćemo moći odblokirati situaciju glede svih najavljenih poteškoća. Predsjedništvo, Luksemburško predsjedništvo će nastaviti sa analizom amandmana Europskog parlamenta i prijedlogom prijedlozima ovom dosjeu kako bismo razmotrili mogući sporazum s parlamentom u bliskoj budućnosti prijedlog uredbe glede smanjenja e, zagađujućih emisija koje su poznati pod imenom euro izda cestovnog prometa Euro 5, odnosno Euro 6 je još jedan dosije na kojem radimo. Svjesna sam da kompromis nacionalnih eksperata glede e, cestovnih e, vozila emisija utječe na uredbu i regulativu Euro 5, Euro 6, ali to nas neće spriječiti da pojačamo svoj trud na ovom dosijelu. Mislim da se slažemo glede nekih e, mjera koje trebaju poduzeti i donijeti su zakonodavci, osobito kada je riječ o određivanju krajnjih granica. Luksemburško predsjedništvo posvećuje osobitu pozornost e, radu parlamenta glede ovih prijedloga. Imat ćemo naravno na umu i glasanje na odboru NV koje je predviđeno za 23. rujan. I to će sve biti napravljeno u našoj suradnji, a naše predsjedništvo bit će spremno surađivati s vama i pregovarati na ovom dosjeu. Jasno je da je kako kako kakvoći zraka u bliskoj vezi sa e, dosijom koji se bavi klimatskim pitanjima, koji je još jedan prioritet e, luksemburškog predsjedništva. I u ovom kontekstu prijedlog reforme sustava razmjene emisija, dakle ETS sustav, danas će ugledati svjetlo dana. Naime, povjerenik Kanjete predstavit će vam svoje stave danas poslje podne, a to će isto i napraviti na neformalnom sastanku ministara okoliša 23. srpnja. Želim pozdraviti glasanje o stabilnost tržišta MSR te rad izvjestelja Beleta i zahvaljujem se također i povjereniku Kanjeteu na održane riječi. Reforma sustava ETS je jedan od ključnih doprinosa. To pokazuje kako Europska unija djeluje kako bi očuvala svoju ulogu lidera u borbi protiv klimatskih promjena. Luksemburško predsjedništvo naravno započet će s radom e, na e, radnoj skupini za e, zaštitu okoliša početkom rujna, no sigurno će biti na budućem predsjedniku da dođe do, dakle na sljedećem predsjedništvu da uspostavi porazum s Europskim parlamentom. A sada što se tiče e, zakonodavnih mjera, vijeće je usvojilo zaključke što se tiče strategije 20, 2020. i za ozemljivanje. E, i tu imamo jasne poruke glede zaštite okoliša i održivog rada. poruka je i dalje na snazi i mi predviđamo da ćemo na 26, 26. listopada 2015. godine imati raspravu u okviru europskog semestra i e, štetne tvari bit će tema koja će biti u središtu naše rasprave. Luksemburško predsjedništvo vijeća e, jako drži do zaštite okoliša u Europi i e, na planetarnoj razini, te e, nam je jako stalo do izrade učinkovite strategije. Naravno, pratit ćemo rad Europskog parlamenta, najkonkretnije raspravu u okviru e, izvješća o na vlastitu inicijativu gospodina Demesmekera, te ćemo predložiti na sastanku vijeća u prosincu usvajanje zaključaka koje će biti nadahnuti dakle, srednjoročnom strategijom koja se tiče biološke raznolikosti. To nam je bilo obećano, to nam je obećano najkasnije za listopad i to je obećao povjerenik Vela. Još jedna etapa bit će State of Nature koje izrađuje Agencija zaštitu okoliša. Mi bismo htjeli da šest ciljeva strategije budu ispunjeni u okviru programa Obzor 2020. I osobito nam je važno da znamo što će još preostati. Svakom pozornošću pratimo isto tako i e, funkcioniranje programa REFIT direktive o staništima i pticama koje će izraditi komisija. Dame i gospodo, pređemo sada na velike izazove, međunarodne izazove. Nakon sastanka na vrhu za financiranje razvoja, koji se ovih dana održava u sa bebi, šefov države vlada će se u prosincu u Njurku za izvanredni summit Ujedinjenih naroda za održivi razvoj i tu će se izraditi dakle, agenda za e, razdoblje post 2015. godine. Krajem godine će se međunarodna zajednica sastati u Parizu na e, konferenciji COP21 i program za e, održivi razvoj mora biti kompatibilan sa klimatskim promjenama i Ujedinjeni narodi su ponovili optovali ciljeve od ograničavanja rasta temperature na 2 stupnja. Moramo imati održivo gospodarstvo koje će biti otporno klimatskim promjenama. Ova dimenzija zaštite okoliša mora biti osnažena jer eh, održivost okoliša je od ključnog značaja kako bismo ostvarili ciljeve iskorjenjivanja siromaštva. Moramo imati na umu da su uvijek oni najugroženiji ti koji najviše pate od e, klimatskih promjena. Agenda e, za zaštitu okoliša poslije 2015. godine je jedan od prioriteta za Luksemburško predsjedništvo i na sastanku za zaštitu okoliša 22. i 20 22. srpnja e, bit će nešto na čemu ćemo raditi, dakle, s gospodinom harijom Štajnerom. Uvaženi predsjedniče, zastupnici Europskog parlamenta, kao što znate, mi smo sad na raskrižju puteva za Europsku uniju. Stečevina koja se tiče zaštite okoliša je ugrožena zbog ponovne nacionalizacije. Moramo zajedno raditi kako bismo pokazali da politika zaštite okoliša je politika koja poboljšava kvalitetu života naših sugrađana te potiče konkurentnost, i inovativnost u našim gospodarstvima. U ovoj borbi protiv klimatskih promjena moramo biti ponosni na ono što je Europska unija već napravila i trebamo biti poslušati kao uzor. Pređimo sada na glavnu stvar i prva konferencija u Parizu, dakle COP21 koja se održava krajem godine u Parizu. Najprije želim vas obavijestiti da će e, odbor za okoliš usvojiti 18. rujna ove godine usvojiti zaključke koji služe za pripremu za održavanje konferencije COP21 i nastojat ćemo dobiti što je moguće ambiciozni mandat. Uvjereni smo da sporazum u Parizu mora biti ambiciozan i koji će omogućiti da se e, ograniči rast temperature na do 20 i do 2 stupnja. I vizija na kojoj moramo raditi jeste e, razvoj društva sa slabim emisijama. Moramo imati isto tako pravni okvir koji će nam staviti na raspolaganje potrebno sredstva. Moramo imati jasna pravila kako bismo se postarali za transparentnost ovog e, provedbenog postupka. Samo sporazum koji će poticati sve strane u ovoj okviroj konvenciji može biti prihvatljiv i dobar sporazum. To će biti jak signal za sve dionike, ne samo predstavnike vlada, već poduzeća, e, nevladin sektor, lokalnu samoupravu. Ova izjava iz lipnja bit će jako važan signal i koji nam stavlja do znanja da su poruku čuli na najvišoj razini. I što s toga svega tiče, želim eh, reći da će Luksemburško predsjedništvo dakle, usredotočiti svoj rad na klimatsku konferenciju, koja pripremu klimatske konferencije i na financiranje klimatskih, eh, eh, borbe protiv klimatskih promjena i o tome ćemo dakle imati prioritetne rasprave, bilo da se radi o samoj zaštiti okoliša, bilo da se radi o financijama. Mi e, potičemo izradu programa, instrumenata u kojem ćemo imati čitav niz privatnih i javnih programa ulaganja. No dopuste prije nek što vam predam riječ, kako biste mi postavili pitanja, dopustite da vam ukažem na još jednu stvar. Neki od dosija kojima se bavite nisu ušli u moj portfelj, portfelj mojih, mog ministarstva. Tu se radi o e, zdravlju ljudi, životinja, o sigurnosti hrane, a to su sve dosjeji koje će vam predstaviti ministrica zdravstva. Ja ću činiti sve što je u moći da napredujemo glede ovih svih dosjeja i već se rade našoj budućoj suradnji s vama, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Dakle, nadam se da će suradnja biti uspješna i najljepše vam hvala na pozornosti. Thank you very much. Hvala vam na ovom uvodnom izlaganju. A sada možemo početi sa prvim krugom pitanja. Krećemo odmah sa predstavnicima političkih e, klubova i dat ću riječ vi Beletu u ime e, europskih pučana. Dobar dan. E, gospođo ministrice, dopustite mi da kažem nekoliko riječi na e, nizozemskom. Prije svega vidimo da razina ambicije kad je riječ o cirkularnom gospodarstvu, da želite sadržati razinu ambicije, ambicioznu razinu i ja se s time slažem 100%. Tako da, ministrice, smatrajte da ćete u našem odboru pronaći vrlo dobrog i pouzdanog partnera i vršit ćemo pritisak na komisiju kako bi se ti ambiciozni ciljevi definirali u sljedećih nekoliko mjeseci. Vi ste rekli da je glavna tema klimatska konferencija u e, Parizu, oko toga se također svi slažemo, i ta će se konferencija održati pod e, vašim predsjedništvom ja sam siguran da će se pokazati e, uspješnom zahvaljujući i vama. Danas popodne će nam povjerenik Kanjete dati svoje prijedloge o jedinstvenom modelu sustava ETS i reformi sustava ETS kako bi i u industrijskom i u energetskom sektoru dobili doprinose prema smanjenju emisije ugljičnog dioksida. I moramo postići cilj od smanjenja tih emisija za 40%. Imam e, jedno pitanje. Na koji način vidite e, inicijative koje su pokrenute u sektoru zrakoplovnog i morskog prijevoza? Mi pokušavamo postići međunarodne sporazume i pokušavamo to barem do kraja sljedeće godine i to stoji u rezoluciji Europskog parlamenta. No prema vašem mišljenju, ako sve e, ne bude išlo onako kako mi želimo na međunarodnoj razini, što bismo mogli učiniti na razini Europske unije kad je riječ o pomorskom i zračnom prijevozu? I na kraju, kad je riječ o ETS-u, naravno moramo pokrenuti važne inicijative i učiniti više, zato što e, i industrija i energetika moraju biti e, dio ove priče. No isto tako nalazimo se pred činjenicom da imamo veliku međunarodnu konkurenciju i moramo imati, moramo uzeti u obzir interese naše e, industrije. Moramo zaštititi našu industriju. Tako da kad je riječ o prometu, poljoprivredi i tako dalje, ti bi sektori možda mogli učiniti nešto više. I na kraju što se tiče offsettinga ugljika. Možda postoji neko drugo rješenje možda da koristimo sredstva iz e, Fonda za klimu. I još jedna posljednja stvar. Ministrice, vi ste se e, osvrnuli na e, direktivu o staništima i direktivu o pticama, te na bioraznolikost. Sve one imaju vrlo važnu ulogu u Europskoj uniji i zanima me koje je vaše mišljenje. Što moramo učiniti sa direktivom, to jest sa tim direktivama da li ih je potrebno mijenjati, ostaviti ovakve kakve jesu? Vi ste rekli da treba učiniti više. Trebamo li onda zatražiti od komisije da revidira tu direktivu? Svi jako dobro znamo da je pritisak velik na um, ptice i u principu teško je održavati na životu isto vrijeme i gospodarske aktivnosti i uh, tolike E, životinje. Kako vi vidite da se ta ravnoteža može postići i kako smatrate da možemo revidirati te direktive? Hvala vam, a sada Matijas Grote. Hvala ministrice, radujem se luksemburskom predsjedavanju jer sve zvuči obećavajuće. Nedavno smo, e, smo imali posjeti e, povjerenika Veli i tu se postavilo pitanje o Rifitu. E, i e, e, europsko zakonodavstvo o zaštiti prirode ne treba preokrenuti na glavu, moramo ga zapravo e, provoditi na licu mjesta jer ono još nije e, provedeno. Jer e, kad bismo sada se dotaknuli tog paketa u cijelosti, to bismo dali krivi znak. Znam da je u vijeću bilo naznaka da se paket Natura 2000 ponovo otvori i njemačka ministrica se izjasnila protiv toga i e, u vijeću sada e, neće dolaziti do promjena e, vi zanimalo bi me u tom smislu u kojem smjeru će onda ići vaš rad. Što se tiče čistog zraka, da danas imamo direktivu što se tiče čistog zraka. Mnogo ljudi koji prerano umiru radi e, nečistog zraka. Mislim da tu postoji pritisak da se nešto učini, ali e, vidim da ste i vi za to i e, morat ćemo raditi i nešto u smjeru amonijaka i metana da dobijemo većinu da pomaknemo i ostale kolege i e, da upravo u tim područjima e, dobijemo dobre zakone, propise i zanimalo bi me koliko je daleko otišla e, rasprava u vijeću, je li ima tamo poteškoća, možemo li ih riješiti kako bismo smanjili ovaj golmi broj ljudi koji prerano umiru radi nečistog zraka. Smatram da je skandal da u Europskoj uniji nije moguće e, reducirati broj prerano umrlih e, osoba, nego se taj broj e, povećava iz godine u godinu. A sad dolazimo do konferencije o klimatskim promjenama u Parizu i zatim imamo direktivu o staništu i zatim sustav e, trgovanja e, emisijama želimo e, taj sustav posve obnoviti i zanima me koliko će parlament daleko ići po tom pitanju, hoće li dati ambiciozan prijedlog jer inače vidim opasnost u budućnosti imamo standarde za elektrane i nećemo moći razgovarati onda o standardima recimo u, kod termoelektrona e, e, uzbuđujemo se oko e, štednih žarulja koje imaju živu u sebi, ali istodobno e, imamo probleme sa termoelektranama a koliko zapravo e, žive emitiraju termoelektrane u zrak i to je pravi e, skandal kad pogledate i želimo tako smanjiti e, kroz smanjenje emisija i emisiju onečišćivača u zrak i to ćemo morati regulirati i ako je naš ETS sustav pre slab morat ćemo poduzeti druge mjere. Hvala. A sada gospođo Gerling u ime konzervativaca. <clears throat> Gospodin Dorf. Gospođo ministrice, u ime europskih konzervativaca i ja vam želim dobrodošlicu na sastanak ovog odbora. Spomenuli ste izvještaj o e, evaluaciji strategije o bioraznolikosti. Ja sam e, za to izvjestitelj, tako da bih htio reći nešto o tome i postaviti vam nekoliko pitanja. Odabrali ste vrlo dobar slogan za vaše predsjedništvo Unija građana. I drago mi je da vidim da se Luksembursko, Luksemburško predsjedništvo opredijelilo za građane Europske unije. I Europska unija treba upravo tako nešto i to pogotovo sada kada je povjerenje građana palo i moramo pokazati na neki način da Europska unija sluša svoje građane i da je zanima što oni misle. Problem oko bioraznolikosti i prirode to, je, to su stvari koje zabrinjavaju naše građane. I zato mislim da je vaš slogan dobar znak. Više od 350 tisuća ljudi je sudjelovalo u e, kampanji. kampanji za zaštitu prirode. Očito je, to se tako, tako se nešto još nije dogodilo i građani doista ne žele vidjeti ublažavanje zakonodavstva u ovom području. Tako da moje prvo pitanje je kako ćete osigurati da poruke ovih stotina tisuća građana doista budu uzete u obzir? Zatim, zanima me koja je vaša vizija o tome gdje se e, zakonodavstvo Europske unije dobro provodi. To jest, tamo gdje se zakonodavstvo dobro provodi, rezultati su stvarno odlični i dolazi do znatnih e, poboljšanja u bioraznolikosti. No, pak s druge strane u nekim drugim zemljama članicama imamo problem da e, provedba baš i nije na visini. Tako da zanima me koja je vaša vizija o tome. I mm, malo čas ste spomenuli zaključke vijeća o srednjeročnoj mm, reviziji plana za bioraznolikost koji bi se trebao održati u prosincu ove godine. I ja bih htio malo više čuti o tome, budući da ste to tek e, spomenuli ukratko. Zanima me koje su e, ambicije vašeg predsjedništva u tom području i ja se nadam da u vama imamo snažnog e, i pouzdanog partnera. A sada gospodin Gerbrandi u ime liberala. Hvala vam, gospođo ministrice, hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, ministrice, na ovoj vrlo jasnoj i ambicioznoj prezentaciji ciljeva predsjedništva. Mislim da u ovom području imamo problem zato što imamo paradoks da na najvažnije odluke ne donosimo mi niti ministri za okoliš, već ostali zastupnici u parlamentu i ostali ministri. Vi ste toga potpuno svjesni i drago mi je da organizirate e, zajedničko vijeće o financiranju klimatske politike. Mislim da je to odličan korak naprijed i stvarno se veselim zaključcima toga zajedničkog e, vijeća. No to ne vrijedi samo za područje klimatskih promjena, već i za ostala područja. Ako pogledate cirkularnu ekonomiju, na primjer, rasprava koju smo imali prošli tjedan u parlamentu, na raspravi nije sudjelovao e, povjerenik e, Vela, e, tamo su bili dva potpredsjednika, Timmermans i Katajnen. I oni su odgovorni za naše gospodarske politike. Mislim da je to pozitivan korak. I ako pogledate izvještaj McKinsey koji je predstavljen 25. lipnja, u njemu se govori o cirkularnoj ekonomiji i koristima ne u ne u milijardama, već u trilijunima. I to se zapravo vidi da je to veliki europski gospodarski e, projekt. Tako da, mm, zanima me, mm, jeste li spremni organizirati zajedno s vijećem ECOFIN jedan sastanak o cirkularnoj ekonomiji? Zato što ja mislim da okolišne koristi su, bi bila jedna divna posljedica cirkularne ekonomije i to nam je potrebno i zbog okolišnih i zbog gospodarskih razloga. I zadnji komentar se odnosi na bioraznolikost. Vidjeli smo izvještaj o stanju prirode i ako je jedna stvar jasna, jasno je to da očito ne činimo dovoljno. Ja se ne slažem sa pitanjem Iva Beleta i smatram da ne bismo smjeli uh, oslabljivati ili ublažavati direktive o, pticama i o staništima, to su mm, najuspješnije direktive u uh, Europskoj uniji, već je pravo pitanje što još možemo učiniti kako bismo prirodu dodatno zaštitili. I jedan od problema u e, izvještaju o stanju prirode je poljoprivreda. I to posebice intenzivna poljoprivreda je jedan od e, najvećih razloga i uzroka gubitka bioraznolikosti. Svi znamo da zajednička poljoprivredna politika i nije neki uspjeh. Mm, prvotni prijedlog komisije je znatno ublažen i od strane parlamenta i od strane vijeća. Stoga je moje pitanje, hoćete li se boriti za reviziju zajedničke poljoprivredne politike, imajući na umu bioraznolikost? Te na kraju, slažete li se sa mnom kada kažem da bismo trebali zaustaviti sadašnju praksu, a taj je da se odluke koje se odnose na poljoprivredu e, donose samo dakle unutar sektora za poljoprivredu, a ne u koreperu. To je jedina tema koja se ne rješava na koreperu, već dakle samo u sektoru za poljoprivredu. I ja mislim da je upravo to razlog zašto odluke koje se tamo donose nisu zapravo korisne za naše društvo. Hvala vam, a sada Katarina Konečna u ime Ujedinjene ljevice. Hvala vam. I ja želim poželiti ministrici sve najbolje u luksemburškom predsjedništvu. Vaši su prioriteti doista ambiciozni. I ako uzmemo u obzir činjenicu da se ništa ne može organizirati u kolovozu u institucijama, zato što nitko zapravo ne radi, Dakle, u principu ostaju vam četiri mjeseca da ispunite sve te prioritete i svi se nadamo da će veliko finale biti e, Pariška konferencija. Stoga vam želim sve najbolje u vašem radu i nadamo se da ćete uspjeti ispuniti barem pol prioriteta do prosinca. E, mene zanimaju gornje granice nacionalnih emisija. Parlament će o tome glasati krajem listopada. Stoga mene zanima što mislite da će se dogoditi nakon toga, kako mislite da će ići sljedeći sastanci i trijalozi. Mm, priprema li vijeće svoje stavove već sada? Govorim o e, nacionalnim gornjim granicama emisija. I još bih postavila jedno pitanje koje, o temi koja još uvijek nije postavljeno, a to su informacije za potrošače i zaštita potrošača. U tom polju imamo velike probleme i to pokazuje svaka studija. Potrošači su, e, često dobivaju pogrešne informacije i to onda ima i štetne učinke na njihovo zdravlje. Hoćete li učiniti nešto i u tom području za vrijeme vašeg predsjedništva? I još jedna stvar koja danas e, još nije spomenuta. U vašem dokumentu kažete da ćete nastojati doprinijeti demokratskoj raspravi o postupku za odobravanje GMO-a. To je mm, vruća tema u parlamentu i voljela bih čuti koji je stav Luksemburškog predsjedništva. Želite li doista pokrenuti tu raspravu? zato što mi u odboru razgovaramo o tome, razgovaramo i sa komisijom i bilo bi dobro znati i što vi mislite o tome. Moje posljednje pitanje. Što mislite o dosadašnjoj e, suradnji? Rekli ste da ćete u Pariz otići sa vrlo ambicioznim ciljevima. No, nama još uvijek nije jasno tko će ići u Parizu u ime Europske unije, tko će sudjelovati u pregovorima u ime Europske unije. Kako vidite suradnju među glavnim akterima koji će otići u Pariz? To ćete naravno biti vi u ime predsjedništva i e, zaštite okoliša. No, ne znamo hoće li parlament, e, vijeće i komisija imati jedinstveni stav i bilo bi stvarno dobro da imamo i da uspijemo ispuniti te ambiciozne ciljeve. Hvala vam, a sada vas account u ime zelenih. Hvala vam. Hvala vam ministrice što ste došli um, u naš odbor i predstavili nam ovaj vrlo ambiciozan šestomjesečni plan. Mnogo je toga na vašem programu, tako da će ovo biti zasigurno vrlo um, interesantnih šest mjeseci. Uh, bioraznolikost, cirkularna ekonomija, uh, zaštita zraka, sve su to teme koje su ključne i vrlo važne. Veselim se i suradnji sa luksemburškim predsjedništvom. Naravno, jedna od najvažnijih tema je Pariz krajem godine. I moja će se pitanja koncentrirati na tu konferenciju. Ako pogledamo situaciju u Europskoj uniji, može se reći da Europska unija nešto nudi, ali zasigurno ćemo biti stavljeni pred izazove u e, Parizu. I zanima me vaša strategija um, što će Europska unija učiniti u pregovorima pred Pariz i u Parizu. Dakle, hoćemo li biti spremni dati više, jer znate kako pregovori idu, vi dođete sa ponudom, ali onda u jednom trenutku drugi će nešto očekivati od Europe i mi, to, mi moramo biti spremni na to. I greška Kopenhagena je bila da Europa zapravo nije bila spremna na fleksibilnost za vrijeme pregovora. Tako da zanima me kako to mislite voditi, što mislite učiniti, dakle možda da se ne e, ukamenimo u e, zaključke vijeća ako se onda od toga više ne možemo pomaknuti. I tri teme u kojima je djelovanje Europe još uvijek potrebno i zanima me što vi mislite o tome. Prvo, e, dakle, obećanje da ćemo spustiti za 20% a već znamo da jako dobre e, ciljeve postižemo, tako da mislim da bi bilo dobro e, da možemo ponuditi nešto više za 2020. budući da mi već postižemo naše ciljeve. Planirate li e, otvoriti tu raspravu i u vijeću za okoliš? Zatim, razdoblje revizije. Ja mislim da nam treba razdoblje od barem pet godina. Znam da Europska unija uvijek razmišlja o 20, 2030 ali možda bismo trebali imati ciljeve, petogodišnje ciljeve, tako da svakih pet godina provedemo reviziju. Što o tome mislite? I treća, kada razgovaramo o ciljevima za 2050. i tu Europska unija nudi dakle, za minus 60%, znamo da je taj scenario u skladu samo sa e, dva stupnja ako budemo e, imali znatan pad emisija nakon 2050. E sad, je li Europska unija spremna na koji na, znali kako će se postići te negativne emisije i na koji način ćemo započeti te rasprave zato što ako ne budemo imali te negativne emisije onda Europska unija neće moći ispuniti obećanje od dva, e, dva stupnja. Hvala vam, veselim se vaše suradnje. Thank you very much. And now for the group FDD, Mr. Hvala, sada gospodina Fronte u ime FTD-a. Hvala vam. Mm, predsjedniče i hvala vam ministrice. U sljedećih e, šest mjeseci najvažnije teme će biti e, konferencija u Parizu i e, revizija direktiva o staništima i o pticama. No dobro, to je spomenulo već jako puno kolega, a i vi ste to vrlo jasno izložili, jasno i potpuno. Tako da ću se odmah dotaknuti jedne specifičnije teme. Dakle, u izvještaju o stanju prirode koji smo dobili od komisije vidjeli smo da su podaci prikupljani u proteklih nekoliko godina i da ih je podataka puno, ali svejedno smo primijetili da postoji velika razlika um, podataka koje se odnose na kopno i one koji se odnose na more. E, podaci o moru izgleda da još uvijek e, nedostaju i očito je da trebamo uložiti dodatne napore u prikupljanju tih podataka situacija u moru nije pozitivna, u 60% u Baltiku je negativno, 30% u Crnom moru, a da ne govorimo o sredozemlju. E, za 2016. je komisija objavila prognoze i e, jasno izjavila da je brine situacija u sredozemlju i kaže da Crno more i e, sredozemlje ima jako malo ribljih stokova. 96% ribljih stokova je izlovljeno iznad maksimalnog održivog prinosa. No, moj, e, moje pitanje nije samo, se ne odnosi samo na ribarstvo, već na podatke. Ja radim u odboru za ribarstvo i znamo koliko je teško postići održivo ribarstvo ili poštivanje direktiva koje se odnose na okoliš ako nemamo dobre znanstvene podatke, potpune znanstvene podatke i znanstveno valjane. I upravo u slučaju mora ti su podaci nedovoljni treba potaknuti istraživanje i bolju koordinaciju ako želimo imati dobru bazu znanstvenih podataka koja će biti temelj za provedbu naših politika i ako želimo naravno unaprijediti situaciju u našim morima. Tako da zanima me što vi mislite učiniti u vašem predsjedništvu kako biste ispunili ove praznine jer one imaju veliki učinak na sve naše političke odluke. hvala gospodine Fronte. Sada Jalk Želim vam dobrodošlicu, ministrice. Vaš zadatak nije jednostavan, jer svaki put kada nova država preuzima predsjedništvo Europskog vijeća, to je svakih šest mjeseci, ministri izlažu pred eh, parlamentima teški zadatak predstavljanja svojih prioriteta. Ja sada neću reći da svakih šest mjeseci slušamo neke banalnosti koje nam serviraju ministri o reformama sustava emisija, famoznih ETS-a, će zraka, kontrole prehrambenog lanca, o nužnom napretku, glede sadnje GMO-a i tako dalje i tako dalje i zadnji, ali ne najmanji važan, o Pariškoj klimatskoj konferenciji. Ova tema navedena je sa samo 11 riječi u ovom dokumentu koji je naslovljen prioritet Luksemburškog predsjedništva za 2015. godinu. U Francuskoj mi imamo e, jednu, jednu riječ, dakle, ko, e, mi kažemo da ko puno govori o nekim stvarima ništa neće napraviti. A u biti e, puno više se ovdje radi o kozmetičkim mjerama nego o e, jasnim odlukama. Naravno, u šest mjeseci nećete iz mraka izaći pred e, e, na sunce i nećemo moći riješiti ništa, ništa veliko. u svakom slučaju morate raditi u kontinuitetu, to nam je jasno, tu imate dosta ograničen manevarski prostor. U šest mjeseci u najboljem slučaju možete učiniti nešto korisno ako odredite jedan, dva ili maksimalno tri prioriteta. Svi veliki generali svjesni su da kad žele izvojevati odlučujuću pobjedu moraju usredsrediti svoje snage na jednu krucijalnu točku i to je ono što će moći pokrenuti tu dinamiku e, koja će ih odvesti do pobjede. Dakle, gospođo ministrice, molim vas, usudite se biti originalni, usudite se posvetiti se jednom pitanju, a naravno istovremeno nemojte zanemariti ostale. Evo sada e, cijena e, e, kakvoće zraka je nešto što dosiže po procjenama 100 milijardi eura i to izaziva gubitak biološke raznolikosti i mnoge druge stvari, no ono što je ključno jeste usredotočiti se na prioritete današnjice. Hvala vam. Hvala. Nakon prvog kruga posljednjeg pitanja od strane kluba zastupnika dajem ponovno riječ predstavnici predsjedništva da odgovori na pitanja koja su postavili kolege. Najviše hvala na podršci koju ste izrazili I svjesna sam izazova koji ispred nama, dakle, kao prvo, gospodin Belet. Da, svi sektori, pomorski, zrakoplovni, sve te industrije moraju dati svoj doprinos e, iznalaženju rješenja. Vi ste poslali određena pitanja, mi se slažemo s tim, analizirat ćemo što je prije moguće reformu sustava ETS-a, Dakle, reform sustava trgovanja emisijama. Govorili ste o direktivi e, za ptice i prirodna staništa, dakle to je nešto što se tiče strategije očuvanja prirode i što je najvažnije, e, najvažnije jest da oni budu dovoljno dobro provedeni što nam pruža određenu sigurnost, e, pravnu sigurnost Ovdje ću ponoviti ono što je Matijas Grote već rekao. Kako ste rekli, e, trebaju rezultati. Mislim da bismo se trebali usredočiti e, na ispravnu provedbu, ali i govoriti o financiranju. So, um, for that was for your questions. Onda pitanja opet kolege Groti, gdje se radilo o bioraznolikosti. Ja se radojem e, e, pismu koje je napisano e, i mi ćemo sigurno pokušati u svojim zaključcima utvrditi što trenutačno imamo. Vidimo da smo postigli uspjehe gdje se direktiva uredno provodila i u tom smislu mislim da dijelimo mišljenje i druga tema koju ste spomenuli i to je čisti zrak. Pokušat ćemo deblokirati dosije što više možemo kako bismo napredovali e, e, e, kako bismo napredovali u raspravi u vijeću jer smo željeli zaista napraviti daljnji korak po pitanju kvalitete zraka iduće Sljedeće pitanje postavlja gospodin Makir. Još je bilo pitanje o bioraznolikosti. Već sam iznijela stav i prenijela stav predsjedništva na tu temu. To je bilo dosta jasno rečeno. Dakle, hvala vam na vašem doprinosu. Veselimo se u svakom slučaju suradnji s vama. Da, ovdje se, ovdje se radi o uniji građana i moramo spostarati za kvalitetu života. Dakle, to je nešto što je u svakom slučaju u našoj argumentaciji i morali bismo povezati našu argumentaciju, jer ukoliko ne budemo uspjevali se nositi sa izazovima i ostvariti naše krajnje ciljeve. Dakle, ako se ne uskladimo ako ne uskladimo kvalitetu, borbu za kvalitetu okoliša, zraka i tako dalje sa kvalitetom života, onda je to dosta teško predstaviti našim sugrađanima i pravdati politiku. Gospodin Gebrandi, mislim da moram neke stvari pojasniti. Dva puta smo govorili na e, sastanku Vijeća ministara o zaštiti okoliša, prvi put na neformalnom sastanku, drugi put na sastanku koji se bave klimatskim promjenama. Dakle, tu smo govorili o tim instrumentima i o tome će kasnije, e, o tome su kasnije raspravljali ministri i na neformalnoj razini na službenom sastanku, no u potpunosti u pravu. I moram, sam, mogu samo potvrditi da moramo uskladiti svoje politike i ako govorimo o zaštiti okoliša, o poljoprivredi, ne smijemo to odvajati, već o tome E, već te politike i te rasprave moramo e, povezati. Gospođa Konečna. Postavili se pitanje o direktivi NEC i koje su naše namjere. Dakle, namjeravamo održavati bilateralne sastanke sa državama u rujnu mi namiramo dakle sve učiniti kako bismo odblokirali tu situaciju. I postavili se isto tako pitanja o GMO usjevima i zaštiti potrošača. To su pitanja kojima će se baviti ministri zdravstva i poljoprivrede. Tako da bih radije njima prepustila da odgovore na ta pitanja. Što se pak izjave Basa ICAO-ta tiče, mislim da e, je europski stav doista ambiciozan. Imamo, ostvarili smo barem 40% i spremni smo e, se izboriti za dobar mandat u rujnu. Trebamo biti jasni što se tiče petogodišnjeg e, programa dugoročnih ciljeva i dinamičnog sporazuma koji treba podići ambicije što je više moguće i ako vidimo da možemo ostvariti visoke ambicije, onda će stvar biti moguća dakle, u sklopu dinamičnog sporazuma i moći ćemo tako stvariti dobre rezultate. Mislim da je najvažnija stvar kada govorimo o klimatskim e, pitanjima da e, imamo jasne, razumljive ciljeve i da imamo jasno određene dugoročne ciljeve kako bi industrija i gospodarstvo mogu donositi svoje odluke uz puno znanje da mi želimo imati e, na kraju stoljeća e, gospodarstvo s nultom emisijom e, ugljika. Gospodine Fonte, morsko stanište dio je strategije bioraznolikosti. Dakle, za to ćemo imati srednjoročnu reviziju i tada ćemo se osvrnuti na to. Gospodine, ja mislim da ima već veliki broj rješenja e, koji su predstavljeni. Mislim da ovaj program e, konferencije e, za Pariz pokazuje da imamo već puno puno rješenja e, na kojima se radi, koja je sponuđena i kao što rekao moramo predstaviti prioritete, a prioriteti jesu zaštita kakvoće življenja, života naših sugrađana i moramo imati na umu da imamo samo jedan planet, da svi zajedno živimo, živimo u granicama našeg planeta i sve ovisi o održivosti njegova tri stupa, a to su gospodarstvo, socijalna politika i gospodarstvo i to je nešto što moramo predstaviti kao cijelinu. i moramo imati jedan jedini prioritet, to je očuvanje kvalitete življenja naše sugrađane. Tako da se nadam da sam odgovorila na načinu pitanja i najljepša hvala na pitanjima i na vašoj podršci. Hvala na vašim odgovorima za sada, ali sada imamo još drugi krug pitanja, tako da ćete vjerovatno imati još više pitanja. Odmah predajem riječ. Michel Dantan. No, eh, moramo imati na umu glasanje koje slijedi kasnije. Tako da molim kolege da se drže ograničenja od minuti i pol. Mišel, izvoli. Hvala predsjedniče. Ministrice, dopuste najprije da vam poželim susreću i uspjehu u vašem zadatku. Taj zadatak je zahtjevan. Vi ste predstavili svoje prioritete, neće više ostati na njih. Europska komisija, što se nje tiče, pokrenula javnu raspravu o direktivi za e, staništa, pića zaštita u okviru programa REFIRT i do kraja godine će morati revidirati e, e, program o raznolikosti i tu moramo imati na umu poljoprivredne aktivnosti. Danas u Francuskoj e, i problem je vuk. Danas u Francuskoj 8000 e, e, životinja ubija, ubijaju vukovi, a to je tim prije zabrinjavajuće što vukovi više još od 2009. nisu ugrožena, ugrožena vrsta. U, u direktivi o staništima iz 2012. godine ukazuje se da e, se ova vrsta koncentrirala u alpskim e, krajevima što se tiče konvencije iz Berna, tu pronalazimo isto tako zanimljive podatke o svemu. U okviru jedne misije koja mi je bila povjerena u Francuskoj, mogao sam otići na terenu različite europske zemlje. Dakle, da li mi želimo e, vidjeti pastire kako spavaju pod plastičnim šatorima, kao što sam mogao to vidjeti u Rumunjskoj ili u Poljskoj? Da li je to naš socijalni model? Da li želimo da ljudi žive u nekim E, kabanama kao što to slučaj u nekim francuskim i italijanskim regijama. Ministrice, vi sigurno u svom susjedstvu ste imali priliku susresti se s ljudima koji su opljačkani. Vidjeli ste kakvo je to, kakvo je to zlo. E pa kada jedno stado unište predatori poput vukova uz tu tugu dakle tu nesreću treba dodati i tugu e, koju, koju, imaju ti pastiri, jer oni vole svoju stoku. Dakle, hoću vam reći da su e, uzgajivači došli do ruba svoje izdrživosti, psihičke izdrživosti i Evo, želim samo reći da se ne bi se trebalo iznenaditi da e, Tour de France bude ometen narednim danima od strane očajnih pastira. Hvala. Gospodin Sebdanc ima riječ sada. E, evo, samo imam jedno pitanje. Želim se nadovezati na ove e, gornje granice emisija. Glede vaših informacija iz vijeća. Dakle, ako nam možete nešto malo preciznije reći. A drugo pitanje tiče se namjera Luksemburškog predsjedništva E, za ozrednjavanje e, europskog semestra i da nam pružite malo bolju e, vidljivost u ovom šestomjesečnom razdoblju. Dakle, kako ćete vi promovirati ozelenjivanje gospodarstva u Europskoj uniji? Dajte mi primjere. Hvala. Gospođa Gerling. Hvala predsjedniče, hvala ministrice. Evo imam i ja pitanje o, uredbi o gornjim granicama nacionalnih emisija. Nećete biti iznenađeni, bit ću kratka. Dakle, ne možemo predicirati rezultat današnjeg glasovanja ili glasovanja u listopadu na plenarnom zasjedanju, no mi smo imali rasprave već na ovu temu i znam da je tog poleta u vijeću, što je žalosno. Dakle, imam jedno pitanje. Da li će, možete li mi jamčiti da ćete nakon lječne stanke razgovarati s gospodinom Timmermansom za kojeg znamo da je e, ta ruka koja upravlja napretkom na pitanju ove direktive. Dakle, hoćete li mi jamčiti da ćete razgovarati s gospodinom Timmermansom i e, se da se on založi za napredovanje na ovu temu, a ne da se povuče taj dosje. Najviše hvala, gospođo Verder ima riječ. Gospodin Da, hvala. Mi se uvijek nastojimo, potrudimo zbuniti predsjedavatelja i uspjevamo često. No, s obzirom na ograničenje imam konkretno pitanje. 53. tijekom velikih poplava u Zoderzeu e, stanište kormorana je uništeno i nizozemci su u biti donijeli odluku da zakonski zaštite kormorane. I, I što se dešava? Od 86. 87. na ovamo ta se ptica pretvorila u pravu pošast. Ima ih 20 tisuća u Švedskoj, 30 tisuća u Danskoj, ima i u Njemačkoj, u Poljskoj, na, u Baltičkim zemljama, vjerojatno i u Kaliningradu, <laughs> iako drusi ništa ne znaju o tome, po svemu sudeći, i ima ih i u Finskoj. I najčešće ministri ništa ne rade, sjede na rukama, tako da se kaže, jer je to neprijatna odluka koju treba donijeti. Dakle, vi ćete imati obvezu da donesete tu neprijatnu odluku i mi e, s nestrpljenjem očekujemo što ćete poduzeti po tom pitanju. Najljepša hvala, a sada e, gospođa Šajrerik. Hvala predsjedavajući. Nadam se da će ovaj semestar biti uspješan. I imam jedno pitanje od strane nizozemske, a ono se tiče dviju stvari. Kao prvo, cirkularno gospodarstvo. Ono je od velikog značaja i za sektor poljoprivrede. Jeste li spremni vidjeti kako možemo ostvariti ciljeve zaštite zraka, tla i voda. Druga stvar, što se tiče ovog cirkularnog gospodarstva, e, govorimo o koncentraciji minerala. O tome se već odavno govori, no to bi trebalo provesti kroz zakonodavni tekst. Zatim, Natura 2000. Podržavam te ciljeve, međutim, tu ima nekih konkretnih provedbenih e, aspekata koji predstavljaju poteškoće. Ja bih vam rado predala taj popis kako da i s ciljem da poradimo na iznalaženju rješenja. Često se govori o intenzivnom e, stočarstvu. Međutim, kod nas poljoprivrednici koji se evo već stotinama godina E, bave zemljom, e, održavaju zemlju, moraju napustiti zemlju. Pa nije to cilj. E, ne, radi samo o cvijeću i o pčelicama, već je i prehrambena proizvodnja važna u Europskoj uniji. Hvala. Gospodine Prnjo, imate riječ. predsjedniče, ministrice, hvala. I čestitam na e, politike koju želite voditi tijekom ovog europskog semestra. Ja ću vjerojatno moći provjeriti kako stvari stoje slijed idućeg tjedna jer ću sudjelovati na neformalnom sastanku ministara, eh, vijeća ministara zaštitu okoliša jer imam veliku čast predstavljati predsjednika Laviju na tom sastanku. U svojstvu izvjestitelja e, Europskog parlamenta e, o, na temu konferencije COP21, konferencije u Parizu, želim e, pitati nešto o financijskom doprinosu koji će biti okosnica za naš protokol u Parizu u prosincu. Dakle, na stol na, dobro, raspravlja se trenutno, bilo ovdje u parlamentu, bilo e, drugdje među dionicima u Europskoj uniji, govori se o nekim novim mehanizmima za financiranje. Dakle, tu se govori o određenju pravedne cijene ugljika u svim gospodarstvima našeg planeta, sve s ciljem da se e, pripreme neki prihvatljivi uvjeti za e, gospodarstvo. Isto vrijedi i za posezanje za Junckerovim planom u Europi posredstvom Europskog fonda za strateška ulaganja. Isto vrijedi i za javna jamstva sa ciljem promoviranja zelenih ulaganja. Isto vrijedi i za emisije pomorskih i zrakoplovnih emisija te transfer tih prihoda prema e, zelenim fondovima. Dakle, evo tu imamo te još druge e, financijske mehanizme o kojima se raspravljalo. Dakle, e, ja želim vama postaviti pitanje u okviru ovih novih financijskih mehanizama. Možete li nam reći koji su to prioriteti koje želite iznijeti kao prioritetne u biti u ovim budućim raspravama? još jedna stvar jest glifozat. To je herbicid koji se koristi u javnim parkovima, zelenim površinama u e, brojnim gradovima. Znam da ste u vašoj vladi u Luksemburgu izglasali jedan zakon kojim se zabranjuje taj e, fitofarmaceutski proizvod e, od 2016. Da li namjeravate tijekom ovog semestra pokrenuti tu temu na europskoj razini? Najpša hvala, sad gospođa Auken. Najviše hvala. Imamo velika očekivanja od Luksemburskog predsjedništva. Natura 2000 jako je važna direktiva Zahvaljujući njoj, Europska unija posle vrlo popularno brojnim zemljama eh, s obzirom na mjere o bioraznolikosti, o zaštiti ptica i ovo je jedna od direktiva istovremeno glede koje imamo najveći broj eh, žalbi u odboru za predstavke. Veliki broj naših sugrađana nam nam kažu da su svjesni te direktive i žele da se pridržamo e, odredbi te direktive. Mi se nadamo da ćete vi, gospođo ministrice, na vijeću moći zaštititi naše sugrađane od komisije koja u biti smatra kako je priroda dosta nebitna stvar. I Gospodin Timmermans nam je odaslao jednu poruku kada smo se bavili pitanjem plastičnih vrećica. On je bio jako ljut. Rekao je, ma dobro, država članica će se pozabaviti tim pitanjem. Nadam se da ćete stati u tom slučaju na stranu Europskog parlamenta i zaštititi bioraznolikost. Dakle, postarajmo se da e, se e, držimo e, direktiva koje su izglasane da se provode. Hvala gospodine Pericini. Hvala ministrice, hvala što ste došli. Evo, nedavno usvojeno izvješće na vlastnu inicijativu o cirkularnom gospodarstvu gdje je jasno da e, trenutni gospodarski program e, rasta ne funkcionira i predstavlja e, opasnost za zdravlje naših sugrađana. Tako da mi mislimo da je vrijeme da stanemo u kraj ovoj apsurdnosti neograničenog gospodarstva jer imamo ograničene resurse. Dakle, gospodarstvo ne može, biti, ne može neograničeno napredati. Dakle, ono što nam je potrebno nije rast, već ravnoteža. Što se tiče luksemburskog programa, mislim, mislimo da je tranzicija prema cirkularnom gospodarstvu prioritet. nas veseli ta vaša odluka, no opet se pitam koliko država članica se doista želi upustiti u tom smislu program cirkularnog gospodarstva, jer tu nema dovoljno prostora za industriju koja je utemljena na klasičnom modelu na e, hidrokarburu na ugljikohidratima i znamo da e, su ugljikohidrati okosnica na kojoj funkcionira tradicionalna industrija i kako dakle možemo napraviti nešto. Dakle, moje pitanje je jasno. Da li vaše predsjedništvo ima namjeru da se ozbiljno uhvatiti u koštac sa napredovanjem ovog dosija cirkularnog gospodarstva? Da li se imate namjeru boriti sa e, naftnom industrijom ili ne? Hvala sad gospodin Florenc Mariječe. Gospođo e, e, e, ministrice, vi ste 25. predsjednica vijeća moja s kojom susrećem i nadam se da ćete kao žena naći više snage da provedete europsku regulativu. Molim vas, to je iznimno potrebno i još Nešto bih ponovio e, što se tiče Vukova e, na 15.9. E, imat ćemo veliku konferenciju o Vukovima i molim vas da svi dođete Samo ako mi zauzmemo jasno stajalište prema komisiji i prema vijeću onda možemo zapravo imati utjecaj. Hvala na zastupanju među klubovima. Thank you very Hvala. A sada kolega Branan. Thank you, Hvala predsjedavajući, Dva pitanja koja još nisu spomenuta e, što se tiče pohranjivanje e, ugljika, a drugo pitanje je biomasa što se tiče e, hvatanja i skladištenja ugljika što se tiče tehnološkog dijela Europa je tu sada kaska za ostalima, a to je veoma bitna tehnologija u borbi protiv promjene klime. E, i želio bih znati što je mišljenje Luksemburškog predsjedništva o toj temi i kako e, kanite promicati e, ovo pitanje u vaših šest mjeseci predsjedavanja. Zatim iduće pitanje što se tiče biomase planovi su diljem Europe da se recimo povećava sagorjevanje drva, posebice e, peleta koji se uvoze iz Sjeverne Amerike e, kako bi se e, proizvodila električna struja. To će se dogoditi na velikoj razini i meni nije jasno je li to dobro ili loše za okoliš. Postoje znanstveni izvješća koja kažu i jedno i drugo i, ne bi me, hoćemo li imati pokušaj tijekom vašeg predsjedavanja da se e, razjasni ovo pitanje e, i e, hvala lijepa. Thank Hvala gospodine Branin. Posljednje pitanje gospođa Evi. grazie ministro. Io volevo... Hvala vam. Ja sam htjela postaviti pitanje o prijedlogu revizije uredbe 1829 iz 2003. Ali ću to ipak preskočiti i postavit ću to pitanje vašem kolegi danas popodne. Dakle, moje drugo pitanje, mm, to je već spomenuo kolega Parnjo o klifozatu Znate li da um, Međunarodna agencija za istraživanje raka mora uskoro predstaviti istraživanje u kojem će se glifozat, to je herbicid, definira, definirati da je e, kancerogen. Jer u nekim zemljama članicama je to već zabranjeno, a u nekima se još uvijek koristi. Ja vam govorim, e, ja dolazim iz Lombardije i tamo se mm, ta tvar jako puno koristi. I još je važno pitanje i oko praćenja. Praćenje korištenje tog herbicida nisu jednaki, dakle recimo to se prati u Lombardiji, ali i ne u drugim dijelovima Italije. I ta situacija vrijedi za brojne druge države a tva, učinci koje bi te tvari mogle imati i na zdravlje i na okoliš su vrlo štetni i to i podaci pokazuju. Smatrate li da intenziviranje poljoprivrednih praksi i korištenje gnojiva i pesticida su zapravo jedan od najvećih prijetnji bioraznolikosti. Tako da u okviru revizija strategije o bioraznolikosti do 2020. Hoćete li i tu temu uzeti u obzir? Hvala. I još jedno pitanje, eh, mada, gospođa Dalje. Za lingvatija ili Malti. Um, E, ja ću govoriti malteškim. E, htjela bih se usredoći na provedbu e, okvira zakona o kvaliteti zraka i potrebi da se smanji onečišćenje dakle kvoća zraka i klimatska politika. Vi ste to rekli u svojem uvodu. Rekli ste da su značajni dio onečišćivača za zapravo dolazi iz e, prometa e, i e, ti nečišćivači su čestice i dušični oksidi i sve je više i metana koji također uvećava količinu plinova, stakleničkih plinova i komisija je počela raditi na tim direktivama već prije nekoliko godina. Rekli ste, spomenuli ste već direktive Euro 5 i Euro 6. Rekli ste da je kakvoća zraka vaš prioritet i to ste spomenuli u dokumentu koji ste nam poslali. E, možete li nam nešto reći detaljnije o rezultatima koje biste htjeli postići? do kraja svog predsjedavanja što se tiče kakvoće zraka a i, direktivama e, Euro 5, Euro 6 e, koje je vaš, vaše je Rekli ste da se ne slažete sa delegadanim aktima e, i E, koje je stalište predsjedništva po ovom pitanju, a ako dođemo u pregovore kako bismo postigli sporazum nakon e, što parlament donese svoje stalište. Hvala, hvala lijepa. A sada, gospođo ministrice, imamo niz pitanja e, i dajem riječ da ih odgovorite i nadamo se da možete objasniti svoje odgovore u deset minuta jer e, zatim slijedi glasovanje. Hvala lijepa. E, hvala e, lijepa. Hvala, primio sam znanje sve što ste rekli gospodine Domta, vaše zahtjeve, isto vrijedi za gospodina Torvalca. Kada je riječ o pitanju gospodina Zamdansa, da, ozadnjivanje europskog semestra. Čujte, ono što, se, što je meni jako važno jeste da se govori o štetnim tvarima jer ako pročitate no, recentne studije vidite da se ogromne količine novca posvećuju e, fosilnim gorivima, ali isto tako i e, naprednim tehnologijama. Tako da pregovaramo s komisijom i e, nastojimo održavati dobre rasprave, kvalitetne rasprave o tome svemu jer znamo kakve su stvari ako nema dovoljnih financiranja. Što se tiče gospođe Šajer, cirkularno gospodarstvo za nas je jako važno i e, učinkovito gospodarstvo koje dobro koristi svoje resurse je od ključnog značaja i iz tog razloga mislim da ovim putem mogu odgovoriti isto tako i na pitanje gospodina Pedičinja. Da, istina je da nam je potrebna ravnoteža, ali vidimo postoje velike dobrobiti cirkularnog gospodarstva. Mi smo jedna od 11 država članica koje su prošle godine potpisali pismo upućeno komisiji kako ne bismo trebali ukloniti e, ovaj paket mjera e, za upravljanje otpadom što je pokrenuo potočnik. Na sastanku vijeća prošle godine mi smo se zalagali za cirkularno gospodarstvo i za dobro upravljanje otpadima i da se to očuva u cirkularnom gospodarstvu što je duže moguće, tako da je to za nas jedna od ključnih stvari i počet ćemo raditi na tome što je prije moguće čim predstavimo, e, čim iznesemo novi predlog. Gospodine Prnjo, izvjestitelju za COP21 za konferenciju u Parizu, postavili ste pitanja koje se tiču financiranja. Za nas je to ključni element i ovo na čemu radimo, dakle izrada instrumenata pruža nam mogućnost da izradimo što je veći broj mogućih mehanizama u koje možemo ubaciti ulaganja, poreze, zelena ulaganja, osiguranja. Tako da ćemo imati na raspolaganju ogromne mogućnosti koje ćemo staviti u tu kutiju, poput kutije za alat, koji će nam omogućiti da Green Climate Funds e, mogu funkcionirati prije same konferencije u Parizu kako bismo stekli povjerenje svih dionika i trebamo pokazati da fond za e, Eh, Green Climate Fund nije jedini, ali moramo imati na raspolaganju čitav niz instrumenata kada govorimo o financiranju eh, i moramo, kada govorimo o E, nekim iznosima moramo imati određene iznose od prilike barem 20 milijardi eura za e, ovo razdoblje 2020. i tako ćemo biti vjerodostojni. Što se tiče glifozata, Evo, preći ću na engleski jer je to pitanje postavljeno u dva navrata. Dakle, to je u nadležnosti ministara za poljoprivredu, no to je veliki izazov. Moramo surađivati na nacionalnoj razini i moramo e, izaći iz e, ovog e, načina razmišljanja po sektorskog načina razmišljanja i pristupa. Dakle, moramo to u cjelini obraditi. E, hvala vam na podršci, gospođi Okand. Hvala gospodinu Florencu na primjedbi e, o provedbi. Provedba je e, zaista odlučujuća i mi ćemo pokušati, ali uz provedbu e, treba uzeti obzir i financiranje i tu se radi o zapravo slađivanju politike. Gospodin Brennan. Dakle, tehnologija Eh, hvatanja i skladištenja ugljika. E, danas eh, će biti sastanak u direktoru za energiju i klimu e, i moramo govoriti eh, o tome i moramo reći da nam treba održivi pristup ako govorimo o promjeni klime. Gospođa Evi Mislim da je monitoring herbicida klifozat e, kao što sam e, rekla, tu je suradnja e, zaista bitna i čekamo rezultate studija. Ne govorimo samo o klifozatu, već općenito o uporabi pesticida kao širokoj temi. Što se tiče kakvoće zraka i klime, pokušavamo dati sve od sebe i spremni smo da razgovaramo i e, da sa parlamentom postignemo, politički sporazum. Znamo da će biti teško to e, gurati naprijed, no da ćemo sve od sebe, no e, da ćemo, učinit ćemo sve da napredujemo. mislim da sam zaboravila pitanje gospođe Gerling. Htjela sam reći da sam imala kontakte sa, sa glavnim tajnikom oprostite, samo sam to zapisala kao bilješku uz vaše pitanje. Yes. Da. Imala sa kontakt s glavnim tajnikom i govorili smo o toj temi i e, Pokušat ćemo učiniti sve kako bismo promicali kakvoću e, zraka i e, direktive neki, e, direktive Euro 5, Euro 6. Hvala lijepa na odgovorima. sada E, mislim da možemo zaključiti prvi dio našeg sastanka. E, i Zahvaljujem se ministrici okoluša Luksemburga na ovom korisni, e, korisnoj razmjeni mišljenja prilici da odgovori na sva pitanja naših kolega. Evo, prekidamo sastanak na minutu i onda slijedi glasovanje.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 Okay, it uh, Evo možemo početi sa glasanjem, ali prije glasanja imam jednu obavijest. Martin Fuchs će napustiti tajništvo Envija i pridružiti se tajništvu odbora Tran i moramo zahvaliti mm, na svoj podršci i uh, radu i naravno poželiti mu sve najbolje na novom radnom mjestu. We can uh, start with item in our agenda. I možemo krenuti sa točkom pet dnevnog reda, to su glasanja. Glasanje o prijedlogu direktive vijeća i parlamenta o ograničavanju emisije određenih onečišćivača u zrak i srednje velikih postrojenja za izgaranje možemo početi e, dakle samo s jednim glasom, to je glas je elektronski i glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Okay, the vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. I prelazimo na sljedeću točku. The vote directive. I, e, izvješće o direktivi NEC. Čestitamo izvjestiteljici. E, go, izvjestitelju. It is like a book. And uh, we can start to vote with... Uh, dobro. Dakle, čestitamo izvjestitelju i sada prelazimo na sljedeće izvješće. Izvješće gospođe Gerling. Amandman 14a odbora Agri i prelazimo na talijanski. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sorry. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje za to. sorry. Odbija sam. žao mi je. start well. Dobro smo počeli. Vjerojatno je bio e, problem s prijevodom. Očito sam krivo protumačio dizanje ruke. Dobro, amandman 126. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 sa dodatkom u kompromis 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman ITREA broj 9. 128 i 129 su to amandmani. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 4a. 4. Oprostite, greška u mojem popisu. Kompromis broj četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 22 se ne razmatra. Kompromis broj 4a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se.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 Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Votiamo adesso il compromesso 18. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za?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 il compromesso numero a sada kompromis 21 Evo imate svi vremena da ga potražite jer smo preskočili nekoliko stranica dakle kompromis broj 21 Compromesso 21. Chi ha... 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se, ali ćemo provjeriti. Avete votato tutti? Jeste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Votiamo adesso l'emendamento ITRE 12. Amandman odbora ITRE broj 12. ITRE 12. Emendamento ITRE 12. Amandman odbora ITRE 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 16 izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 183 Erbendofa i drugih. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 184. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Želite provjeriti? Dobro, onda ide provjera. Eh, abbiamo un, one more. Imamo jednog na previše. The Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Ora votiamo l'emendamento. Glasamo o amandmanu odbora Agri 24. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 186. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman odbora ITRE. Dobbiamo votare l'emendamento 100. Amandman 187. Dakle, moramo glasati o tome zato što kompromis 22 nije usvojen. Dakle, amandman 187. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman ITRE 13. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis broj jedan. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman kolegice Pjetikajnen, broj 209. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 212. Kolegice Konečna, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Votiamo l'emendamento 215 sempre perché il Amandman 215, opet zato što kompromis 22 nije usvojen. Dakle, 215. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 20 Isti je kao 213 i 214. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 216. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman ITRE 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman ITRE 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 217. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 232. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman e, Itra. 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22 i 18 su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 219. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 220 i 221 su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23 izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman ITRE broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 228. Kolege Berdera i Federlea. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 229. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 230. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeram. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 231. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 251. Kaputo i Danc. 251. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 252. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Molim provjeru. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Glasamo amandman 254. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 257. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 261. i i 320 identični su amandman ko za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 259. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 260. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 262, 273, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 264, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.

Amandman 274. kolegice Višnjevske. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 275. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman ITRE 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 276 i 277. Identični su tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, molim provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 278. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 279. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis treći. Glasamo kompromis trećim. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 293. i 294. koji su identični. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman Agri 31. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Treba sada glasati o 297. amandmanu za, protiv, suzdržani, Odbija se. 298. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 299. 301. i 302. Koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Avete votato tutti? Svi su glasali, zatvaram glasanje. Odbija se. Glas razlike. Amandman 300. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 305. 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. sam amandman Agri 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Ispričavam se, treba smo glasati Agri 36. Tko je za Agri 36? Protiv? Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 348. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 350. Tko je za? Suzdržani? Odbija se. Amandman 362. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman ITR 32. ITR 32. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Am, identični manman 358 Jagri 38. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. Usvajaju se. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Izvjesteljev amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 362. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 363. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 364. 365. 366. Identični i i 34. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. I 35. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandmani šesti identični sa Agri sedamnestim, Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi. Izvjestitelj amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Agri 17. Tko je za? E, 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 11. Izvjestiljan amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 134. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 136. amandman. Tko je za amandman 136. Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Svi ste glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas, e, socijalisti, da dignete malo bolje ruku da vidimo tko za što glasa. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Osvaj se. Sljedeći je amandman kolege Gžiba 377. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 372. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 373. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 412. Tko je za amandman 412? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 413. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, može provjera. Svi ste glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 440. 414 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 44. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 418. 15. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. Amandman Agri 45. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Odbija se. Amandman 417. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 418. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 419. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. I tre. 41. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 420. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deseti. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Agri 48. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 427. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 428. i 429. koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, može provjera. Svi su glasili. Zatvaram glasanje. Ispričavam se, usvaja se. Amandmani često 30 i Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 432. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mojim provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 433. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 434. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 435. i 436. identični su. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se, odbijaju se. Kompromis 23. E, nije usvojen, dakle glasamo amandmane 427. i 441. za ukidanje. Tko je za? Protiv? Kako ste glasali u redovno socijalista, nitko nije dignuo ruku, bro. onda ćemo napraviti provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada amandman 438 i 439. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. ITRE 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 440. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmane 442 i 443 identični su tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 444 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 445 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 446. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 447. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 448. i 449. Identični su. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 451. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 452. 453. 454. Identični su. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandman 456. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 458. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 459. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 460. Tko je za? protiv, suzdržani odbija se. Amandman 461. Tko je za? Protiv, suzdržani odbija se. Amandman 464. 465. Identični su. Tko je za? Protiv, suzdržani odbija se. Amandman 469. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 468. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Svi su glasali. Zatran glasanje. Odbija se. Amandman i Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. sedamdeset prvi Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četiri Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 472. 473. Identični su. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 475. Za? 475. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 476 i 477 i 478 identični su tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Često tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 484. kolege Florenca, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 485. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 486. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 687. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 688. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandmani sada 489 i Agri 50. Identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Molim provjeru. si su za zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 693. Za protiv, suzdržani, usvaja se, e, odbija se. Amandman 424. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50. Za? Protiv, Suzdržani usvaja se. Amandman 501. i 502. identični su koje za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Pesto sedamnaesti koji su nešto govorili tko je za, 517, protiv, suzdržani, odbija se. 518. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 519 i 343 identični su. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Adesso l'emendamento 500... Amandman 520. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 521. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. prelazimo na uvodne izjave. Amandman 52. Za protiv suzdržani odbija se. Amandman 54. Za protiv suzdržani odbija se. Amandman 56. Za protiv suzdržani odbija se. 57. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Agri 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 58, tko je za, protiv, suzdržani, mojim provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na itr 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvoje se. Amandman 60. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 63. i 64. koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 66 i Agri četvrti, Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 68 i Agri 5. Identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Molim provjeru. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Jednim glasom razlike. Agri 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Prilazimo na amandman i peti. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Trebamo glasati amandman 78. sada. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Agri 7. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 79. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 80. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 82. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 83. za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Andiamo avanti, abbiamo verificato che tutti... Idemo dalje. Provjerili smo amandman ne usvoje. Sada glasujemo o amandmanu 101. 101, dakle, Caputo i ostali. Ko je za? Molim pokažite. Tko je protiv? E, radimo provjeru. Jesu li svi glasovali? Zaključujem glasovanje. I odbija se. Sada glasuje o amandmanu 108. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109, 110 za, protiv, suzdržani, ne, usvaja se. 111, 111 za, e, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, odbio se. 114 za, protiv, suzdržani, odbio se. Sada amandman 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani provjera. Svi ste glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Agri 12. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo prijedlog. otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada je zakonodavna rezolucija. Otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala lijepa. Hvala za izvjestiteljici čestitke. A posljednje izvješće za danas. Ako ste spremni, možemo krenuti sa posljednjim glasovanjem. Radi se o izvješću strategija EU-a za Jadransku i Jonsku regiju. Izvjestitelj je kolega Fronte. Kompromis jedan, Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se.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 Amandman 24 za protiv suzdržani usvaja se 25 za protiv suzdržani odbija se kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se 26 za protiv usvaja se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 Protiv? Provjera. Svi ste glasovali. Zatvaram glasovanje. Odvije se. Sada glasujemo o 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četrdeset, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Četrdeset sedam, za. Protiv? Suzdržani? 47. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 50. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu 58 za, protiv, suzdržani, e, elektronska provjera. Svi ste glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do sljedećeg. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I sada glasujemo o izvješću. Otvaram glasovanje. Svi ste glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala kolegi Afronteu. E, došli smo do kraja glasovanja. dvije minute pauze i onda nastavljamo dalje. E, I one koje to ne zanima, molim da napuste prostoriju.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 Dragi kolege, evo nastavljamo sa dnevnim redom. Točka 9. Ovo je naš nacrt mišljenja o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. I počet ćemo tako što ćemo dati riječ komisiji da čujemo njihovo mišljenje o nacrtu mm, tog mišljenja. François Kazana ili gospodin Leclerc. Izvolite. Okay, thank you, Mr. Chairman. I'm Mr. Leclerc representing the... Da, ja predstavljam uh, opću upravu za zdravstvo i uh, sigurnost hrane. Uh, mi imamo E, dva programa, program e, javnog zdravlja i program za prehrambenu i proizvode hranu za životinje. Prvi je dobio 62,2 milijuna eura, a drugi 2664. E, I jedan i drugi program spadaju u treću godinu višegodišnjeg financijskog okvira i u principu tu nema nikakvih posebnih problema na kraju 2014. nismo imali nikakvih problema sa um, plaćanjima u programu uh, zdravstvo i ne očekujemo probleme niti krajem ove godine, a niti uh, sljedeće godine. Što se tiče programa za hranu i hranu za životinje, jedna je isplata, jedna isplata nije mogla biti učinjena krajem 2014. jednoj zemlji članice ali je onda isplaćena odmah početkom 2015. I u principu ne očekujemo nikakve probleme ove godine, a iznos koji je predviđen za 2016. bi također trebao biti dovoljan. Opća uprava za zdravstvo i sigurnost hrane se je zadužena i za decentralizirane agencije. Imamo ih pet. Jedna se u potpunosti sama financira, to je CPVO jedna se mm, djelomično financira, to je EMA, zatim Europska agencija za kemikalije i dvije su u potpunosti financirane od strane e, Europske unije, to su EFSA i ECDC. Osoblje iz tih agencija odgovara mm, komunikaciji komisije iz srpnja 2013 za EK agenciju, jedino oni imaju različite iznose i iz različito, različit broj osoba, osoblja, s obzirom da razina prihoda je niža od planirane i morat ćemo revidirati iznos subvencije te revidirati broj osoblja u agenciji. Što se tiče pilot projekata i pripremnih aktivnosti, izvještaj je poslan parlamentu. To je dakle radni dokument dio 4 u lipnju 2014. i sadrži, taj izvještaj sadrži sve elemente pilot projekata. I nemamo nikakve komentare na mišljenje. Oui, merci. Donc je, je suis François. Hvala, ja sam François Kazana. Predstavljam opću upravu za okoliš i klimatsko djelovanje. Imamo program LIFE koji se tiče tih dvije općih uprava. Jedna četvrtina otpada na opću upravu za klimu, a tri četvrtine na opću upravu za okoliš. Nacrt proračuna za 2016. s obzirom na gospodarski kontekst, kontekst e, cijenimo povećanje preuzetih obveza na 6,4% koje je predstavila komisija. Mislimo da bi nam to trebalo omogućiti da pokrijemo preuzete obveze za projekte koje treba financirati 2016. godine. Kao što znate, dio programa e, preuzela je jedna izvršna agencija koja upravlja projektima, a opća uprava za okoliš e, upravlja prethodno iniciranim e, projektima koji, s kojima je dobro upoznate. Također imamo agenciju, agenciju iz Kopenhagena, to je Europska agencija za okoliš. za koju komisija ima svoje predloge i imamo još jednu zasebnu stavku koja se tiče međunarodnih e, konvencija i multilateralnih sporazuma i tu smo tražili povećanje te proračunske linije jer ćemo imati dodatni doprinos glede biološke raznovrsnosti, e, nagoje, citesa, i isto tako u vezi sa uključenjem Europske unije u projekt koji se tiče prekograničnih voda. Ta proračunska linija je dosta osjetljiva jer jako ovisi o fluktuaciji eura spram dolara, jer mi jako puno troškova imamo koje podmirujemo dolarima. I spram prvobitnog zahtjeva koreper dakle vijeće su e, srezali e, proračunska sredstva, dakle donekle smo zabrinuti za 2016. godinu. Što se tiče upravljanja općenito e, preuzetih obveza, malo smo optimistični, općenito govoreći, nego što smo bili prošle godine i za samu tekuću godinu, u smislu da iznosi će nam omogućiti da od 2016. godine se vratimo na normaliziranu situaciju glede E, sredstava za isplatu i preuzetih obveza e, tim prije da imamo određenu odgodu kod korisnika dakle određeni broj e, isplata koje smo mogli trebali isplatiti ove godine. Još nismo dobili zahtjev od korisnika, tako da će korisnici to vjerovatno odgoditi za kraj ove godine, pa možda čak i za početak iduće godine, tako da smatramo da bi e, pitanje što se tiče isplata trebala biti bolja u e, naredne dvije godine nego što je to bio slučaj prethodne godine. Grazie. E, Hvala. A sada kao, budući da sam ja nadležan za uh, mišljenje u odboru Envi, dat ću ja i svoje mišljenje o proračunu. Odbor je uvjeren da visoka razina zaštite okoliša i zdravlja u Uniji, da je to preduvjet gospodarskog razvoja i da sigurnost prehrambenih proizvoda i hrane za životinje te mehanizmi za zaštitu od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem da su od ključno važnosti za europske građane. Zbog toga smatramo da sve linije koje su povezane sa programima koji mogu ostvariti te ciljeve, da se dakle sve to mora financirati na odgovarajući način. I rez mm, u financiranju ne bi mm, bio dobrodošao. Zatim moramo imati na umu da je dodana vrijednost europskih politika relevantna i zbog toga te proračunske linije imaju pozitivan utjecaj i na zaštitu okoliša i na zdravlje naših građana. E, ukupna sredstva za preuzete obveze i e, plaćanja su potpuno u skladu sa e, proračunom i sa resursima koji su predviđeni višegodišnjim financijskim okvirom. No, baš kao što se dogodilo i proteklih godina, brinu nas plaćanja. Zato što i sama komisija jako dobro zna da već nekoliko godina, krajem godine se uvijek nađemo pred plaćanjima koja moramo izvršiti i vijeće ne može ili ne želi pokriti troškove. I to znači da se to sve prenosi na sljedeću godinu. Dokle god se ti prijenosi i plaćanja za zemlje članice, za politike koje zemljama članicama daju svoje resurse ranije, ali za broj, to nije toliki problem, ali za brojne druge programe volko, kašnjenje znači i kašnjenje u provedbi programa. To smo vidjeli i prošle godine i to se dogodilo u e, linijama, u naslovima proračuna za koje je nadlužen odbor Envi. Što se tiče life programa Life, um, odbor pozdravlja da je se Life financira sa dodatnih 27,7 milijuna eura, no program Life e, predstavlja tek 0,3% ukupnog proračuna za 2016 te tek 0,73% naslova 2 kad je riječ o obvezama. I ti postoci, postoci, iako program LIFE ima pozitivne učinke, dakle ti se postoci zapravo nisu mijenjali već godinama. Što se tiče ostalih proračunskih e, naslova, potrebno je odobrena sredstva za preuzete obveze i plaćanja koje su predviđene u višegodišnjem financijskom okviru, ali moram istaknuti e, i potrebe agencije. U nacrtu proračuna koje je kojeg je definirala e, komisija, neke su e, agencije uključene u štednje i to posebite kad je riječ o osoblju. I to je Europska komisija prihvatila i unijela u višegodišnji program. To se mora odnositi i na agencije. Ali kao što dobro znate, mnoge agencije, i tu poneprije mislim na agenciju za lijekove i agenciju za kemikalije, imaju dodatna sredstva koja dolaze iz naknada koje se plaćaju za usluge koje te e, agencije pružaju. Posebice EMA, ali i EKA, Dakle, nakon što su dobile zadatke koje se odnose na biocide, e, danas se nalaze u velikim poteškoćama. Zato što ako im s jedne strane dajemo dodatne zadatke, a s druge strane e, smanjujemo broje osoblja koje smiju imati, kako će te agencije ispunjavati svoje zadatke. Tako da, kad govorimo o tome, ja bih e, zamolio komisiju da više pažnje posveti tom pitanju. Zato što ne bismo željeli da se nove zadaće ne mogu izvršavati zato što agencije nemaju potrebno osoblja. I prije nego što završim, još ću spomenuti pilot projekte i pripremne aktivnosti. Danas ćemo se sastati sa Jose Manuel Fernandesom, on je izvjestitelj za proračun. Um, i sa ostalim izvjestiteljima za proračun 2016. i razgovarat ćemo i o prioritetima i o mm, pilot projektima. Za njih smo dobili pretprocjenu od strane komisije jučer ili prekjučer. Od 23 prijedloga koja smo poslali iz odbora Envi, jedna nije ocijenjena zato što već postoji u jednom projektu koji se trenutačno provodi, a za druge smo dobili 15 ocjena C, 3D, 3B i samo jednu ocjenu A. To znači dakle um, da se jedan projekt može provesti ovako kako je predstavljen. Tako da pozivam mm, kolege da usklade pilot projekte u skladu sa primjedbama kako bismo osigurali da što veći broj pilot projekata bude proveden i da bi se mogao uvesti u finalni okvir kojeg ćemo pripremati kada budemo usvojili e, prijedlog proračuna. Tako da, eto, pozivam kolege da se uključe u to. I evo, time bih završio svoj dio komentara i daću ću odmah riječ gospodinu Gretu. Hvala lijepa. Danas e, govorim ime kolegice Kadenbach koja nije mogla doći i ona je, je stalni izvjestitelj za naš klub e, za proračunska pitanja u ovom odboru i ona me zamola da kažem da pozdravlja ovo izvješće kolege Lavije i da su sva područja dobro pokrivena e, govori se o programu LIFE e, i pilot projektima e, to je pokriveno e, i, kolega je sve uključio u izvješće središnje agencije su mora isto spomenuta kolega Lavija je upravo spomenuo osoblje koje radi u tim agencijama ono se financira od pristojba koje te agencije ubiru i e, e, kada poduzeća plaćaju pristojbe klijenti i onda e, ih se mora tretirati kao klijente i mora se pružiti odgovarajuća usluga i ne može, mogu se troškovi osoblja naglo srezati jer se onda klijentu ne može pružiti odgovarajuća usluga. Gospođa Kadenbach želi e, uložiti dva amandmana financiranje programa gdje se radi o e, neravnotežama pristupu e, zdravstvenim uslugama i druga je ekološka poljoprivreda, ali ona je kolegi Lavi dala zaista dobru ocjenu i hvala, dakle, predsjedavajućem i izvjestitelju. Hvala, hvala ti, Matijas. A sada riječ ima gospođa Konečno. Hvala vam. I ja bih vam zahvalila na mišljenju. Mislim da sadrži brojne elemente koje smo istaknuli za vrijeme pregovora o proračunu na samom početku na kontakt osoba za Europski centar za sprječavanje nadzor bolesti ne mogu biti zadovoljna proračunom za tu agenciju za sljedeću godinu. Agencija se mora priseliti, e, treba novo sjedište i, proteklih, i u proteklih nekoliko godina smo im dodijelili jako puno novih zadataka. Zadaci koji su povezani sa ebolom ili ostalim zaraznim bolestima koje su se proširile e, po Europi i e, koje su prijetnja zdravlju naših građana. Tako da smanjenje proračuna neće nikako donijeti pozitivne e, učinke. To nije agencija koja trati svoje ljudske resurse. Osoblje i stručnjaci jedva uspijevaju odraditi e, zadatke koje mi povjerimo. Stoga je pogrešno rezati broj osoblja i podnijet ću e, amandman o tome. To je nešto što nikako ne mogu um, prihvatiti kao kontakt osoba za tu agenciju. Mislim da to nije tračenje novca i mislim da svaki euro koji uložimo u tu agenciju je euro koju uložimo u zdravlje i sigurnost naših građana. Hvala. A sada gospodin Javor. Hvala vam. Ja bih se pridružio kolegama. Mislim da je nacrt mišljenja kojeg ste pripremili da je jako dobar i da je zapravo dobar sažetak perspektive odbora NV o proračunu za 2016. Htio bih još dodati dvije stvari na ovo što je već spomenuto. E, prvo su dakle agencije. Osim ovih agencija koje su spomenute, ja bih istaknuo ulogu EFSA, Europske agencije za sigurnost hrane. Prema novoj uredbi o GMO-u, mislim da će ta agencija dobiti nove zadatke u sljedećim godinama i potpuno je neprihvatljivo da im ne osiguramo potrebne resurse. Resurse koji su potrebni da rade kako treba. Zato mislim da je EFSA jako bitna. A što se tiče programa LIFE i programa za zaštitu prirode, izvještaj o stanju prirode od strane Agencije za zaštitu okoliša je jasno pokazao da ako postoji pozitivan razvoj u zaštiti okoliša u Europskoj uniji i u zaštiti prirode, da je to poboljšanje vrlo usko povezano sa programom Natura 2000, e, LIFE i sa drugim projektima Europske unije. Stoga ako želimo ispuniti naše ciljeve iz strategije o bioraznolikosti, moramo povećati resurse za mm, projekte za zaštitu prirode i programe poput Life-a i tako dalje. Kao što smo čuli u proračunu za 2016. E, su e, sredstva nešto povećana, ali kao što je izvjestitelj rekao, Life čini jako, jako mali e, dio proračuna, a kao što smo rekli, Mm, program LIFE znatno pridonosi e, održivom, održivoj prirodi. Hvala vam, a sada gospodin Nano. Gospodja. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem se predsjedniku našeg odbora na e, prijedlogu mišljenja. Ipak želim ukazati na neke stvari koje mi se osobno čine značajnim. Kao prvo, što se tiče financijskih instrumenata, razumijem potrebu da se pilotiraju i uspostavljaju okolišne politike u Uniji. Znam da ti instrumenti omogućuju da se prate projekti. No, pozivam vas na obzir, odnosno budite obazrivi, jer instrumenti poput EFSU-a nisu dovoljni. Ako treba tražiti od država članica da prebacuju financijske, e, financijska sredstva prema europskom, e, svoja vlasta sredstva prema europskom e, programu koji je loše definiran, ja ću biti E, ja ću se suprotstaviti tome. Ako treba omogućiti nekim ministarstvima i državama da napušu svoje proračune, onda isto tako sam protiv. Ako treba financirati metro e, linije u nekim gradovima srednje veličine e, pod izlikom neke nekih, e, pod, pod nekim sumnjivim motivacijama, ja ću biti opet protiv toga. E, ne smijemo se dopustiti da koristimo milijarde e, eura sredstava naših poreznih obveznika kako bismo financirali neke politike koje samo Europska unija primjenjuje, a niti jedna druga zemlja na svijetu ne prati takve politike, osobito oni najveći zagađivači. Dakle, ostvarujemo slabe rezultate, ali uveliko se razbacujemo poreznim sredstvima. Konačno, tiče agencija, ne možemo prigovarati s agencijama smanjenje, e, odnosno zahtijevati od njih e, smanjenje prigovarati što smanjuju sredstva i, i, osoblje, a e, to mi ne radimo. Dakle, smatram da agencije ne bi trebale imati smanjenje veće e, u svojim resursima nego što je to kod drugih agencija. Arbitraža treba biti veća i transparentnija. Ako treba nešto žrtvovati, onda to treba biti napravljeno nakon e, dubinske rasprave. I podsjećam konačno da adekvatna sredstva su napravljena u skladu s pot, potrebama, a ne nešto će biti rađeno u skladu sa nekim vlastitim sredstvima i financijskom neovisnošću. Um, Najviše hvala, ne znam da li komisija želi reagirati na ovo, osobito na temu agencije, jer su neki zastupnici objasnili da vjerovatno u prijedlogu e, postoje neki rezovi koji nisu u skladu s našim zahtjevima. Hvala predsjedniče. Doista što se tiče e, samih agencija, upotpuno smo svjesni da je to težak posao ne samo za same agencije, već i za službe komisije. No, e, rezovi u osoblju su tako organizirani da se e, prebacuje osoblje s jednog mjesta na drugo kako bi se zadovoljile stvarne potrebe e, određenih agencija i e, personalna politika i odluke dogovorene su sa agencijama i e, mi se staramo da e, imamo na raspolaganju dovoljno sredstava i osoblja za izvršavanje e, za preuzetih zadataka. Što se tiče EKA agencije, tu imamo razliku u sredstvima koja će dobiti EKA, što bi moglo utjecati na rezultate sljedeće godine, no to je nešto ovog čega još moramo vidjeti koje će biti stvarne posljedice. Hvala. Hvala, ne znam da li imaš kolega koje ne vidim koji se javljaju. Zatim poslijem na rokove. Dakle, rok za amandmane bit će 17. srpnja. Glasanje na odboru NV 3. rujna a rok za ulaganje e, amandmana na odboru e, Budž, treći rujna, isto tako, a glasamo na e, odboru za proračune 22. 23. rujna na plenarnom zasjedanju, to će biti u listopadu na drugom na drugoj plenarnoj. Dobro, mislim da možemo zaključiti sastanak i vidimo se poslije podne. hvala.